Bog jezika koje je koristio. Nakon što je zastupnik Viki Meyer prestao biti zastupnik u parlamentu, on je o tome obavješteno e, njegova država.